azila u Europi. Riječ dajem izvestiteljici gospođi Hannibal. Izvolite, imate riječ. Molim vas uključite mikrofor. E, želim vas sve pozdraviti na Međunarodni dan žena. Ovo izvješće o ženama, izbjeglicama i tražiteljicama azila je e, unosi e, rodnu perspektivu u ono što mi u Europskoj uniji e, radimo za one koji traže sigurnost unutar naših granica. Trenutno postoje zabrinjavajuće razlike među različitim zemljama članicama u načinu kako obrađuju te zahtjeve za azil, osobito kad je riječ o spolnoj pripadnosti. Žene koje traže azil u Europskoj uniji njima se ne garantira e, ne, rodno neutralni tretman. One su vrlo često konfrontirane sa politikama koje nisu u skladu sa odgovarajućim standardima i odnosno zaštita, njihova zaštita se ne primjenjuje u praksi. E, u ovom izvješću mi predlažemo jedan niz smjernica kako bi se to, ta situacija poboljšala. Nasilje je nažalost svakodnevno, e, svakodnevna pojava za te e, žene i djevojčice čula sam užasne priče o tome e, istraživanja pokazuje da su žene žrtve e, nasilja eksploatacije i seksualnog nasilja u svakoj fazi svog puta uključujući i na europskom tlu žene i čak žene koje imaju pravo na azil prisiljavaju se na seks i e, prostituciju kako bi na taj način platile e, putne dokumente ili mjesto u brodu ili kamionu e, trgovci ljudima profitiraju od njihove situacije potrebne su zaštitne mjere pritisak na sustav E, davanja azila ne bi smio e, propustiti zaštititi žene od nasilja i žene tražiteljice azila moraju imati ista prava kao drugi kao svi drugi tražitelji azila pozdravljam činjenicu što je u proteklih nekoliko dana europska komisija e, predložila da europska unija pristupi e, Istanbulskoj konvenciji to je najsveobuhvatniji sporazum protiv e, nasilja prema ženama tu se traži od zemalja članica da prihvate e, procedure e, koje, pri, pri kojima se vodi računa o specifičnim potrebama e, žena i djevojčica E, samo 12 zemalja članica je već ratificiralo tu e, konvenciju, e, sve ostale to tek moraju učiniti. ali također moramo razmisliti i o drugim dugoročnim temama. Vi vrlo često gledamo na izbjeglice kao na opterećenje i kao na nešto što je uzrok troškova, međutim to ne mora biti tako dugoročno gledano kao što smo svi svjesni E, kao što svi znamo izbjeglice mogu mnogo dati našem društvu dugoročno gledano ali moramo razviti e, strategije integracije koje će biti relevantne za svakoga a žene tu imaju posebne potrebe e, mnoge nisu do sada bile uključene na tržište rada i zato moramo pažljivo razmotriti koje su njihove vještine i znanja kako bismo pokrili potrebe na našem tržištu rada. Ono što nam je potrebno je interpretacija e, konvencije o e, izbjeglicama koja vodi računa o specifičnim potrebama i e, karakteristikama žena mislim da bi bio veliki korak natrag kada ne bismo tu rezoluciju danas usvojili E, žene i djeca su sada većina e, među onima koji traže e, sigurnost u EU. njih ima 50% i moramo imati politike koje vode računa o njihovim potrebama i to u svakoj fazi njihovog puta moramo im pružiti onu vrstu zaštite koja im je potrebna i koju oni trebaju moći očekivati od Europske unije. Hvala lijepa, a sada riječ dajem povjerenici Jurovoj. Cijena gospođo predsjedavajuće, cijenjeni zastupnici, želim zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Hannibal i svim izvjestiteljima u svima koji su dali svoj doprinos ovom izvrsnom izvješću. Tu se naglašava jedan vrlo važan aspekt migracijske krize, a to je e, e, u, problemi u vezi sa pravima žena i djevojčica koje bježe od konflikata i ratova. 20% e, e, svih izbjeglica koji su stigli preko sredozemlja od siječnja 2016. su djeca, a 30% e, ih je djeca, su djeca. E, mi moramo pružiti humanitarnu pomoć onima kojima je ona potrebna. Ja potpuno podržavam vaše općenite preporuke da su sigurni i legalni putevi u Europsku uniju ono što moramo pružiti onima koji bježe od rata i progona. Moramo pružiti uvjerljive i prave alternative, dakle regularnu, legalnu e, migraciju kroz legalne e, kanale i mi ćemo dati odgovarajuće prijedloge. Moramo biti proaktivni kako bismo osigurali da oni koji dolaze mogu biti potpuno integrirani i dati svoj doprinos u našim društvima žene su suočene sa mnogo većim barijerama od drugih migranata i imaju e, e, u puno su nepovoljnoj, situaciji i tu moramo poduzeti e, moramo nešto poduzeti naše mjere će biti skrojene po mjeri žena i djevojčica komisija predviđa da će uvesti daljnje korake kako bi se poboljšala integracija u travnju 2016. i pritom će e, spolna pripadnost igrati važnu ulogu. Dopustite da naglasim koliko je važno da zemlje članice daju svoju podršku jer one već imaju važne instrumente e, na raspolaganju e, svi instrumenti koji postoje trebaju biti upotrebljeni kako bi se bolje odgovorilo na potrebe žena. Mi moramo bolje zaštititi žene od nasilja. Postoji veliki rizik od eksploatacije i porobljavanja žena. Što se tiče e, organiziranog kriminala i trgovine ljudima, već smo prošle godine predložili mjere, a ove godine ćemo predložiti daljnje mjere koje bi trebale pojačati postojeći pravni okvir. E, dakle, e, tema, e, problem trgovine ljutima ostaje na dnevnom redu sve do 2019. Ja također želim privući vašu pozornost na pravnu obvezu zemalja članica da poduzmu mjere kako bi se smanjile mogućnosti za E, one koji e, eksploatiraju žene da dalje e, mogu provoditi tu praksu. Vi ste pozvali Europsku uniju da pristupi Istanbulskoj konvenciji o borbi protiv nasilja nad ženama. Drago mi je što vas mogu informirati da je prošli tjedan 4. ožujka 2016. komisija usvojila prijedlog o pristupanju Europske unije toj konvenciji koja je e, važan korak naprijed u sprečavanju nasilja prema ženama. I da zaključim, e, dopustite da jasno kažem, Europa će pružiti zaštitu onima kojima je potrebno, uključujući i ženama i djevojčicama koje traže u Europskoj uniji, e, djelovanje svih relevantnih dionika na europskoj i nacionalnoj razini moraju se međusobno nadopunjavati i moraju biti harmonizirani napori kako bi se usvojile e, politike zaštite žena izbjeglica. Zahvaljujem još jednom na ovom izvješću. Hvala, sada dajem riječ gospođi Materi. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem gospođi Hannibal na njezinom radu. Ali šteta je da nismo upravo na Međunarodni dan žena uspjeli nadići neke razlike u mišljenjima do kojih je došlo u izradi ovog izvješća. 30 38% tražitelja azila su žene u Europi, no u izvješću gospođa Hannibal je eh, spomenula eh, europsku migracijsku politiku koja upravo odgovara na potrebe žena i djece i izbjeglica i tražitelja azila nakon ovih iscrpljujućih putovanja kada dođu na europske granice u bijegu od rata i nasilja Dakle, imamo humanitarni pristup eh, tim eh, najranjivijim kategorijama kao što su stariji djeca i trudnice, no istovremeno kritiziram to što je u ovaj tekst eh, ubačen, ubačeni su pasusi gdje se govori o postupku davanja azila, spajanju obitelji ili tu imamo i e, pravo na pravne savjete ženama izbjeglicama koje će biti jako skupo. Znači mi se tu upličemo u migracijsku politiku pojedinih zemalja članica Europske unije i također na, tu prekoračujemo svoje oblasti e, zato što mi smo odbor za ravnopravnost žena i taj odbor se ne bavi ovim temama kojima se bavi odbor Libe, e, pravosuđe i e, ljudska prava. Dakle, mi ispred DPP-a e smo odlučili da predložimo jedan alternativni prijedlog za rezoluciju gdje ćemo naglašavati potrebu za humanim pristupom u ovoj imigracijskoj krizi gdje će se također uzimati u obzir potrebe ranjivih žena i djece koji su možda izloženi nasilju i eksploataciju tokom svog putovanja, ali također se zalažemo za e, prihvatne e, centre i za jasnu politiku Frontexa i Europola. I tu se također spomenje i potreba da se naprave objekti za prihvat e, koji će udovoljiti potrebama žena, znači zasebni sanitarni čvorovi i spavaonice. Nemam, nažalost, vremena, htjela sam nastaviti. Gospođa Garcia Perez. Hvala. Suočili smo se sa cijelim nizom kriza, eurokriza, gospodarska kriza, grčka kriza, ali ova izbjeglička kriza je bez svake sumnje kriza koja e, prijeti da uništi naš europski projekt. Postoji prijetnja uništenja zbog toga što ona podriva solidarnost, e, jednakost i pravdu. Moramo se suočiti sa stvarnošću. Stotine tisuća ljudi prelaze sredozemno more, dolaze u Europsku uniju, bježe od rata, gladi, straha. I e, jedna skupina je tu još ranjivija, a to su djevojke i žene. Ako pogledamo statističke podatke, vidjet ćemo da 55% migranata koji dolaze u Europsku uniju su upravo žene i djevojke. Radi se o ženama koje su ostale bez ičega, bez svog digniteta. Trebali su, morale su prodati svoje tijelo da bi platile taj put, da dođu do tog svog sna, a to je Europa. Žene su silovane, to su trgovci ljudima, ne možemo e, naprosto okrenuti e, na drugu stranu i e, biti rezignirani. Sjetimo se digniteta projekta Europske unije. Moramo provesti politiku integracije, moramo im dati pristup javnim službama, zdravstvu i edukaciji kako bi se oni integrirali u naša društva. Nemam nikakvih dvojbi da, je rješenje, da rješenje ovog problema nije da odbijemo pristupnim ljudima i vratimo ih na drugu obalu Sredozemnog mora. Odgovornost Europske unije je o tome da se nađe rješenje ovog problema, ali također da se nađe reakcija na, odnosno neki pomoć, pomoć tim stotinama tisuće ljudi koji dolaze u Europu, a mi ih guramo nazad. To nema nikakve veze sa onim prvobitnim e, projektom Europske unije. Gospođa Atkinson želi postaviti pitanje, hoćete li odgovoriti Gospođa Atkinson? Hvala. E, danas je bio doručak za proslavu Međunarodnog dana, dana žena, ali moje pitanje je bilo islamske vrijednosti tih žena. Znači ne govorimo o fundamentalističkom islamu, nego islam u e, Bliskom istoku koji nije u skladu sa zapadom. I moj feminizam i vaš feminizam, koji mislim da su različiti međusobni, ne bismo li mi trebali štititi svoje žene i djecu od ovih e, napada silovanja u cijelim u svim tim europskim gradovima smo to vidjeli jer ti ljudi se nisu integrirali, nisu se integrirali niti u ovih zadnjih 40 ili 50 godina. U potpunosti se ne slažem. Islam nije nesklopiv sa Europskom unijom. Europska unija je raznolika. To je jedna, jedan kontinent razlika različitih aspekata. Imamo građane Europske unije koji su i muslimani. Ali vidimo neke radikalne izjave koje mogu eh, dovesti do tog jaza. Ne samo eh, kroz islam, nego e, postoji svaki jaz koji dovodi do razlike između žene i djece, netolerancija, nepravda. To je ono što zaista podriva Europsku uniju. To je ono što podriva načela koja mi, koje, za koje se mi želimo zalagati. Problem nije islam. Problem je netolerancija. Problem je nedostatak solidarnosti, e, činjenica da ljudi nisu svjesni da je to naš projekt, naš zajednički projekt. Sada dajem riječ gospođi von Storch. Hvala predsjednice. Ovdje govorimo o listi želja e, odbora za žene za žene koje traže azil u Europskoj uniji. U krizi moramo ostati humani. E, to je zaista činjenica. E, trebamo siguran put za žene kroz sve države članice svi migranti i izbjeglice trebaju biti propušteni. To odbijam. E, e, e, gospodin Franz Timmermans je govorio o tome. 60% ljudi koji dolaze k nama nisu izbjeglice moramo razlikovati između izbjeglica i ekonomskih migranata a ova agenda to ne želi ako pustimo milijune ljudi k nama e, onda e, će stanoviti mjesecima u e, nepodobnom smještaju a onda nakon odluke ih šaljemo natrag ovaj izvještaj je popis želja E, koji e, nadilazi e, nadležnosti odbora za ženska prava i koji ne odgovara stvarnosti kao i mnogi izvještaji ovog odbora moramo ga odbiti. Hvala. gospođo von Storch, imate plavi karton od gospodina Frunzulike. Imate 30 sekundi, gospodine Frunzulika. U prvom redu, Kao prvo, dame i gospodo, želim eh, svim našim kolegama predivan život, eh, uspjehe, eh, lijepo proljeće na ovaj lijepi dan 8. ožujka. I poželimo to svim ženama i djevojkama u svijetu. A istovremeno, dopustite mi da vas pitam, ne mislite li da sve te žene trebaju bolju zaštitu, neovisno o tome gdje se nalaze, neovisno o tome koja je njihova vjera i etnička pripadnost i tako dalje. Dakle, još jednom sretan... Ne, morate postaviti pitanje. Gospodine Frunzulica, ovo nije bio plavi karton. E, mogli ste e, izraziti svoje želje za žene kad ste imali riječ. Ovo je za postavljanje od pitanja. E, drugim govornicima, pa dajem riječ gospođi von Divno pitanje, ovu raspravu e, vodimo na dan žena. E, vidimo koliko je ovdje žena, gotovo da nema nijedne, a trebali bi biti ovdje na ovaj dan. Sljedeća govornica je gospođa Angelika Mlinar koja će govoriti za klub ALDE. Gospođo predsjednice, Ovaj izvještaj je sveobuhvatan i uravnotežen. E, taj uspjeh e, je posljedica konstruktivnog pristupa izvjestiteljice i većine e, drugih izvjestitelja u sjeni kojima je cilj bio da se zaštite te žene. Migracija žena nije novi fenomen, fenomen, ali to se povećava i žene su izložene eksploataciji, diskriminaciji, trgovini ljudima i zlostavljanju. Neki, kolege misle da je najbolji način da se proslavi 8. ožujka, da se ženama izbjeglicama i tražiteljicama azila između ostaloga uskrati pravo na reproduktivno zdravlje i seksualno zdravlje i da im se onemogući da proces spajanja obitelji bude učinkovitiji i brži podjela glasova u ovom domu pokazuje da je to politička kriza, ne izviliška kriza. U teškim trenucima ženska prava i ravnopravnost spolova se često zanemaruju od strane donositelja odluka institucija i civilnog e, društva. Smatra se da je to neki luksus, pa čak i komplikacija. U krizi je teže vidjeti tu rodnu perspektivu, ali to ne znači da mi možemo tolerirati činjenicu da Evropska unija ne štiti temeljna ljudska prava. Žene koje traže azil trebaju posebnu potporu zato što znamo da mnogi prihvatni centri su pretrpani, nema dovoljno osjetljenja i e, obitelji s djecom nisu odvojene od e, žena koje su same. Nadam se da će ovo biti neke smjernice za rad komisije vijeća kako bismo imali jedan holistički pristup koji će riješiti uzroke nasilja protiv žena, uključujući i trgovinu ljudima i krijumčarenje i da će se više žena uključiti u mirovni proces kako bi se izbjegli i riješili sukobi koji su u korijenu svake izbjegličke krize. Hvala. Hvala. Gospođa Malin Bjork, GUE NGL, jedna minuta. Hvala lijepa. E, dan e, žene borbe koja je svakodnevna sigurni putevi za žene i djevojčice koje bježe su vrlo važni one su izložene velikim rizicima kad Evropska unija zatvori svoje granice onda je to osobito loše za žene i djevojčice i zato nije prihvatljivo da ih se prepušta trgovcima ljudima i da se spriječava spajanje obitelji. To je udarac svim obiteljima, a osobito pogađa žene i djevojčice. Nije humano odvajati djecu od roditelja. E, klub zastupnika GUE NGL se protivi takvoj politici. Meni je žao što predstavnici desnice izražavaju svoja stajališta uh, u ovom domu na način kako to čine. Gospođo Vimberg, uh, ima plavi karton za vas, prihvaćate li? Imate 30 sekundi. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Da, doista je šteta da toliko E, mladih muških e, migranata su odgovorni za te napade na europske žene da li ste svjesni toga da policija izataškava takve napade i naši građani i se boje ako ne budemo e, pošteni i to otvoreno ne kažemo onda kako da zaštitimo naše vlastite žene i djevojke od takvih napada. Gospođo Bjork, 30 sekunde. Da, uvijek e, govorite o e, vi ne govorite istinu kad suprotstavljate interese naših građana i e, izbjeglica. To je manipuliranje u ovoj situaciji. Sljedeći govornik u ime zeleni gospodin Urtasun. Ayer fue un, día más, uh, da. Jučer je bio sramotan dan za Europsku uniju. Mnoge žene su morale izdržati vjetar, blato i kišu dok su na samitu odlučivali da razvodne ljudska prava i da e, odluče o kolektivnom progonu tih, izgonu tih ljudi. Vidimo da e, europske vlade zaista e, sada predsjedaju jednim mračnim razdobljem Europske unije. Imamo ovo izvješće Hannibal o kojem će se glasati to je cijeli jedan niz politika kojima je cilj da se zaštite e, žene izbjeglice. I mislim da je krajnji čas e, za zemlje Europske unije i njihove vlade da čuju što mi želimo reći. Jedini način da se riješi problem silovanja, nasilja, iznude je da se osmisle kvalitetne politike. Trebamo e, tim ljudima omogućiti sigurno putovanje. To je jedini način da se to riješi. Moramo omogućiti spajanje obitelji žene trebaju neovisno od svojih e, supruga e, biti u stanju tražiti azil. Moramo dati posebnu pomoć e, trudnicama i ženama koje doje. To su temeljna prava žena o kojima se ovdje radi, koja su ovdje pod prijetnjom. I molim vas da nas saslušate. Hvala. Imate plavi karton, gospođa Atkinson. Hoćete li ga prihvatiti? Ne, nije prihvaćen. A sada ispred FDD-a gospođa Daniela Juto, minuta i 30 sekundi. Hvala, gospođo predsjednice. Dragi kolege, e, mi kao građani i zastupnici u Europskom parlamentu trebamo riješiti ovu strašnu krizu, taj strašan priljev migranata koji dovodi milijune koji kucaju na vrata starog kontinenta, žene i djeca. Sada su, predstavljaju najveći dio tih e, skupina. To nije nešto privremeno. Mi, oni će promijeniti demografski ravnotežu na našem kontinentu. U, svojim zemljama se, se suočavaju sa činjenicom da nema tih vrijednosti zato što su izloženi nasilju, ali također i zbog klimatskih e, promjena i zbog ekonomskih razloga. Mi smo odgovorni također i za to, za situaciju s kojima se ti ljudi suočavaju. Žene zaista najviše trpe zbog tih migracija. Mi moramo ostati ljudi, moramo pokazati stvarnu solidarnost, moramo tim ljudima e, ponuditi e, dobrodošlicu e, i dostojanstvo. I to možemo učiniti samo kao 28 zemalja članica zajedno. Ovo je ogromna kriza, kriza naše ere i ne možemo riješiti tu krizu tako što ćemo zatvoriti e, naša vrata, naše granice i ne možemo plaćati, potplaćivati Tursku da oni taj problem drže dalje od naših zemalja. Vrijeme ističe. Moramo naći legalne kanale da ti ljudi dođu u Europu. Nijedna žena neće se odreći svog doma ako se ne suočava sa smrtnom opašniču po sebe i po svoju djecu plavi karton e, ista, e, iz iste, istog kluba, to ne prihvaćam. Ne, rekli su mi da ste ista, isti klub. Prihvaćate li e, plavi karton od gospođe Atkinson? Da. Dakle, 30 sekundi. Jedan od razloga zašto nisam u istom klubu je zato što vaš pristup socijalizmu i zelenim je upravo razlog zašto sam izašla iz vašeg bloka. Vi ne povlačite razliku između ekonomskih migranata i izbjeglica. I u vašem klubu postoje velike razlike. Da li vi povlačite tu razliku između e, migranata i izbjeglica? Razlikujete li vi te dvije kategorije? 30 sekundi. Hvala na pitanju. Ne postoji razlika ako bježete od situacije gdje je rat i smrt, ako bježite iz situacije koja je u ratu, to je isto kao da bježete iz zemlje gdje ne možete ništa uzgajati, gdje imate diktaturu, gdje ne možete živjeti. Povlačenje takvih razlika stvara dodatne razlike i zbrku, a to nam ne treba u Europi. A sada Gospođa ispred jedna minuta. Hvala predsjednice. E, vratila sam se upravo iz Raka gdje sam e, posjetila e, kršćane koji bježe pred islamistima. Godinama se zalažem za prava žena i za njihovo dostojanstvo u Europi. Sa užasom sam otkrila izvješće naših kolega E, imamo e, liberalistički socijalizam ovdje gdje ste čuli da žene traži e, azil kao žrtve LGBTI diskriminacije što to radi bužurska Europa Kriteriji azila e, su vrlo magloviti. E, riskiramo još masivniju imigraciju. Kako možemo dogazati da je netko žrtva e, progona, seksualnog progona? kako kao žena u Europi žalosti me ovo što radite na području situacije žena u vašoj moralnoj diktaturi. E, dragi kolege i kolegice, vrlo malo vremena imamo. E, do sada sam dozvolila plave kartone, a sada ih ukidam. Molim, nemojte biti razočarani ako ne dobijete riječ. E, Constance Le ima minutu i pol. Hvala pa, predsjednice. Europski parlament je želio posvetiti ovaj dan situaciji žena, žena izbjeglica, azilantica i njihovih obitelji. U, u ovom domu nijedan zastupnik, nijedno ljudsko biće ne može ostati neosjetljivo pred ovom ljudskom tragedijom koju sve više vidimo na granicama Europe bilo da su to e, izbjeglice ili azilantice. EPP, e e, klub zastupnika EPP želi predložiti alternativnu rezoluciju jer e, se e, ne nalazimo u izvješću Hannibal 100%. Stoga predlažemo alternativnu rezoluciju koja se fokusira na dostojanstvu, ljudskosti, ali i stvarnosti i odgovornosti za žene izbjeglice e, koje traži azil želimo konkretne prijedloge, realistične prijedloge koji će biti e, bazirani na specifičnim e, potrebama e, i biti posvećene potrebama žena, naročito trudnica, želimo dati pragmatične i razumne odgovore na ovu situaciju. Moramo se boriti protiv na ljudi, protiv seksualnog nasilja, protiv mafija koje to čine. Hvala. Sljedeća govornica je Marija Renner. Imate dvije minute. E, trećina žena koje traže e, azil su na Mediteranu, to su žene i djeca. 50% izbjeglica u Grčkoj su žene i djeca. To nam pokazuju e, užasne uvjete, neljudske uvjete E, žene, djeca bježe pred ratom. Naročito nas brine da e, se to nasilje vrši u ženama gdje ti ljudi žive, u zemljama podrijetla. E, mi vidimo dramatične situacije koje proživljavaju ove žene. Ove brojke nam pokazuju da imamo naročito dramatične situacije žena one traže e, status izbjeglica ali e, svi uvjeti su propisani od strane muškaraca e, na primjer pitanje genitalnog sakaćenja to moramo mnogo ozbiljnije shvatiti ovdje zagovaram pravo na zaštitu pravo na pobačaj bez rizika E, trebamo integrirati ove žene kako bi mogle živjeti ovdje u Europi. Ako ništa ne učinimo, povijest će pokazati da se e, Europa otklonila od humanizma solidarnosti. E, čestitam gospođi Honeyball na ovom vrlo dobrom izvješću. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Jadviga Višnjevska, imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjednice, dame i gospodo. Ovo što slušamo o ženama izbjeglicama je užasno. Kod katkada vidimo da moraju platiti svojim vlastitim tijelima za pravo putovanja u Europu. Za vrijeme tog puta izložene su nasilju i pomanjkanju razumijevanja. E, uvjeti u prihvatnim centrima su užasni i to dovodi do još više tragedija. Bez obzira na to što mislimo o cijeloj krizi, e, vidimo da ova situacija zahtjeva radikalni odgovor. E, ne smemo ove žene prepustiti njihovim sudbinama. Još jednom, nažalost, vidimo da Europski parlament dokazuje da da se ne može zadržati na razini e, koja nas ujedinjuje. E, mi sada namećemo neka prava e, koja zapravo nisu problemi žena izbjeglica. Gospođa Besera Bastarđeja ima riječ. Hvala lijepa predsjednice i povjerenice. E, želim vam iskreno čestitati. E, čestitam i gospođi Hannibal na njenom temeljitom izvješću koje dolazi u pravo vrijeme. Vidimo da e, ovaj problem stalno raste, a Evropska unija treba na stol staviti potrebne politike E, migrantska kriza nas suočava sa humanitarnom e, krizom na našim granicama. Komisija je sada e, dala 700 milijuna eura za pomoć izbjeglicama. Mnogi izbjeglice su žene i djeca. Vidimo rodnu dimenziju ovih razmještenih ljudi. To je odlučujući faktor E, žene i djeca su naročite žrtve diskriminacije i nasilja, rodno zasnovanog nasilja. E, gospodin Tes je rekao da je nezakonita migracija, da to više nije problem. E, vidimo očajničke pokušaje da riješimo problem to ti, time nećemo zadovoljiti članak 18. E, konvencije o ljudskim pravima, imamo razne konvencije, Ženevsku konvenciju, e, potpisat ćemo istambulsku konvenciju. Gospođa Kostanjina Kurneva ima jednu minutu. U prvom redu čestitam e, svim ženama koje se bore za svoja prava. E, Strasbourg i Belgije e, i Brisel ne razdvaja samo 400 km, već i to da ovdje raspravljamo o izvješću koje želi zaštititi žene izbjeglice na humani način, a vijeće u Briselu kaže da Austrija s pravom zatvara svoje granice. Sa, neke su vlade otvoreno rasističke i ne puštaju muslimane na svoj teritorij. Želimo siguran način kako bi migranti e, mogli naći utočiste. A vijeće istovremeno trguje sa Turskom za svaku ženu izbjeglicu koja dobije koje dobiva azil. E, UNHCR e, s pravom kaže da takav sporazum između EU-a i Turske može biti protuzakonit jer krši i međunarodno i europsko pravo. Ne smijemo u tome sudjelovati. Podržavam Ne mogu vam, vam dati više vremena, imali ste jednu minutu. Gospodin Reintke ima jednu minutu. Hvala predsjednice, e, gospođo povjerenice, kolege i kolice. Pred 150 e, godina je e, Rozali u svom govoru govorila o borbi za ženska prava. Crne, dakle, žene crne boje su bile isključene iz svih prava mi govorimo o nasilju i borbi protiv nasilja nad ženama neki ljudi ne žele priznati činjenicu da stotine tisuća žena o kojima govorimo u Europskoj uniji su izbjeglice E, e, desnica ovog parlamenta dijeli evropske žena i drugih e, žena. Ove druge ne zaslužuju zaštitu. Nadam se da će većina naših kolega i kolegica shvatiti da su ljudska prava univerzalna, da ne smijemo priznavati kategorizacije, ne smijemo zaštititi samo žene izbjeglice, već sve žene u Europi. Hvala. Sljedeća govornica je gospođa Margaret Parket, imate minutu i pol. Hvala lijepa. E, da je e, Europa imala kontrolu imigracije kao Australije, mogli bismo dati e, dobru zaštitu izbjeglicama, ali budući da imamo 300 tisuća ljudi koji žele ući u Britaniji, Britanija izražava zabrinutost. E, mi moramo e, spriječiti situaciju u kojoj ćemo imati neograničeni broj izbjeglica E, više od e, milijun ljudi e, je došlo u Europu u 2015. Kancelarka Merkel je rekla da su oni svi dobrodošli. Žene i djeca prelaze Mediteran u rukama krijumčara. Europol kaže da deset tisuća djece migranata su nestali mi smo otvorili vrata e, tisućama ljudi iz zemalja u kojima e, e, postoji diskriminacija i žena i LGBTI skupina. Tamo se vrši seksualno nasilje nad ženama. Za sigurnost naših žena i za dobrobit izbjeglica moramo promijeniti politiku Europske unije, a Britanija treba EU napustiti E, Luka Bonano ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjednice. E, htio bih pročitati nekoliko stavaka. Ne želim biti banalan kad govorim o tom, e, o toj važnoj temi. Mm, ne smijemo dozvoliti da žena plaća jer Bog E, broji te suze. E, žena dolazi od Adamova rebra, mm, e, mm, ona dolazi sa njegove strane, ona ne može biti jednaka, ona je malo niža od njegove ruke, tako da je muškarac može zaštititi. Ona dolazi sa strane srce da može biti voljena to sažima ono o čemu moramo razmišljati i činiti za e, žene e, manje birokracije a više činjenica ozbiljne mjere e, muslimani trebaju naučiti te stvari brže od nas sljedeća govornica je gospođa Gal Pelc ima minutu i pol Hvala predsjednice, e, gospođo povjerenice. E, na Međunarodni dan žena govorimo o nasilju nad ženama i e, ženama migranticama. Neosporno je da žene i djeca bježe od rata progona nadajući se boljem životu u Europi. To je dug i težak put u kojem doživljavaju nasilje od kriminalaca E, to su užasni problemi. Imamo, moramo, imamo mnogo važnih e, problema. Moramo im osigurati e, adekvatnu skrb, smještaj. EPP je da predlaže alternativnu rezoluciju jer se ne možemo složiti sa ovim izvješćem E, gospođa Hannibal e, je išla dalje od e, svojih ovlasti. Azil, migracija, ujedinjenje obitelji, nisu to stvari na koje se moramo fokusirati. Moramo se usredotočiti na žene, trudnice, na njihove probleme. Moramo pokazati kako možemo djelovati, a ne e, nadilaziti naše oblasti. E, molim vas, e, kolege, da podržite naš prijedlog za alternativnu rezoluciju. Sljedeća govornica ima minutu i pol, to je Marija Neuhl. Drage kolegice i kolege, Najprije želim zahvaliti gospođi Hannibal koja je doista izvrsnim izvješćem dala dobar temelj za našu, naš daljnji rad. E, ženski i muški izbjeglice imaju mnoge jednake probleme strah, glas, hladnoća, nedostatak perspektive, mukotrpni put, briga za budućnost, sve to muškarci i žene doživljavaju na jednaki način, ali žene osim toga imaju još dodatne probleme, često su na putu sa djecom, često su trudne, one su često pobjegle od situacija u svojim zemljama gdje su bile izložene nasilju, a na putu e, imaju daljne probleme jer su izložene nasilju od, strane drugih izbjeglica od, od strane pomagača i od strane e, e, stanovništva zemalja kroz koje prolaze i one plaćaju ne samo novcem nego i svojim tijelom E, vrlo je važno to reći na dan međunarodni dan žena one e, su žrtve seksualnog nasilja i na taj način plaćaju za e, mjesto na brodu. Mi svi u ovom domu to znamo. Mi svi znamo da žene plaćaju vrlo visoku cijenu kada su na tom putu i imaju jednu, imamo osobitu odgovornost prema tim ženama i djevojčicama. Hvala lijepa. Sljedeća govornica gospođa Judy Gerling na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Nitko nije dobrovoljno izbjeglica i nitko ne želi biti tražitelj azila. Nitko neće, nijedna žena neće krenuti na takav put ako nije prisiljena e, i nijedna se neće odvojiti od svoje obitelji i od svoje djece ako ne mora ono što podnose žene izbjeglice je svima jasno. Moramo, imamo dužnost zaštititi ih od nasilja i e, svega drugoga što trpe. Međutim, ovo izvješće ide predaleko u nekim područjima, osobito što se tiče financijske i pravne pomoći. Zato moje izaslanstvo, britanski konzervativci, mi ćemo podržati alternativnu rezoluciju EPP-a E, želim jasno reći da mi cijenimo rad gospođe Hannibal, mi razumijemo njezin način razmišljanja i svu političku podršku koja stoji iza ovog izvješća i zato nećemo glasati protiv. Hvala lijepa. Sljedeća govornica gospođa Wikstrom. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Ljudi koji nemaju sreće živjeti u demokraciji i moraju bježati zaslužuju našu zaštitu. Želim zahvaliti gospođi Hannibal na ovom e, izvjesnom izvješću. E, mi e, u raspravama o zaštiti europskih vanjskih granica lako je zaboraviti ljude o kojima se tu radi ja sam zabrinuta što konzervativci e, u ovom domu žele uništiti ovo izvješće usprkos užasnim patnjama kojima su izvrgnute žene izbjeglice. Ne mogu zamisliti da ćete doista biti u stanju na dan, na međunarodni dan žena se na taj način ponašati. Tu se radi o naj osnovnim ljudskim pravima. Mislim da moramo poslati jasan signal. Govornica je prekinuta. Sljedeći govornik je gospodin Štefan Ek na jednu minutu. Cijenjena gospođo predsjedavajuća, kolegice i kolege, ova rasprava danas je licemjerna ako balkanska ruta ne ostane otvorena. Mi često vodimo licemjerne rasprave ako E, dopuštamo ekstremistima e, da, se zalažu za zaštitu naših granica ako je potrebno i pomoću oružja, oružje protiv žena i djece, time europska ideja biva sahranjena. Europa mora pokazati solidarnost sa ženama i djecom, izbjeglicama i mora ostaviti svoje granice otvorenima. Recimo s desnim populistima e, da ćemo da e, moramo nastaviti borbu protiv desnih populista i u uključujući i protiv onih koji su desni populisti u ovom domu. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Heidi Hautala na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Ja bih se također htjela pridružiti onima koji su se zahvalili gospođi Hannibal na njezinom sveobuhvatnom izvješću. Ja razumijem da neki e, kolege kažu da je ovo izvješće otišlo e, predaleko, ali moramo razumjeti da su e, prava žena univerzalna i da su žene izbjeglice suočene sa ogromnim opasnostima na svom putu moramo osigurati da su im garantirane uh, usluge koje su im potrebne naravno postoje usluge koje se tiču uh, reproduktivnog zdravlja žena koje tu imaju vrlo specifične potrebe. Mi moramo zaštititi ranjive skupine, a ženske e, izbjeglice su to tu jedna takva skupina. Hvala lijepa. Sljedeća je Angelika Nibler na jednu i pol minutu. Hvala lijepa gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege. Dobro je da danas na Međunarodni dan žana dana raspravljamo o situaciji žena migrantica. Jednako je tako dobro što, što smo danas govorili i o e, socioekonomskoj situaciji žena u Europi. Mnoge od tražiteljica azila e, mnogo od toga što se s pravom traži za migrantice i izbjeglice trebamo osigurati za sve žene. Seksualno nasilje, nasilje općenito e, silovanja moraju biti kazneno e, gonjena i žrtve moraju biti zaštićene, a ne i počinitelji. Kao drugo, vjerujem da je važno suzbiti trgovinu ljudima i boriti se protiv organiziranih bandi koje e, zarađuju na e, izbjeglicama to pogađa veliki broj žena mi smo se ovdje u ovom domu već e, u više navrata bavili problemom prisilne prostitucije ja se nadam da ćemo sada sa rezultatima sastanka na vrhu između Europske unije i Turske da smo učinili korak napred i da ćemo e, postići e, legalne i regulirane načine ulaženja u Europsku uniju uz potrebnu registraciju i tako dalje. Ja ću naravno podržati alternativnu rezoluciju našeg kluba zastupnika. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Pier Antonio Panceri na jednu i pol minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća ostavljajući po strani e, budalaste stvari koje sam jutros čuo od ekstremista u ovom domu želim reći da je ova trenutna situacija test za Europu za vrijednosti na kojima je Europa sagrađena ako pogledate sredozemno more e, u pitanju je europsko dostojanstvo mi ako ne budemo u stanju e, riješiti problem ovih migratornih e, tokova pašćemo na vrlo važnom ispitu. Žene i djevojčice su ranjive u mnogim fazama svog puta bile su i dalje su žrtve seksualnog zlostavljanja i zlostavljanja i e, diskriminacije na različite načine što je sramotno i zato mislim da je neophodno da sve zemlje članice potpišu i ratificiraju Istanbulsku e, konvenciju koja što bi značilo da se e, e, e, dimenzija spolne pripadnosti integrira u zaštitu izbjeglica. Danas evropski e, vođe moraju pokazati da su u stanju e, gledati, imati viziju i e, da ta, utemeljena na solidarnosti. Mi moramo zaštititi one koji su ranjivi, moramo, imamo moralnu obvezu da to učinimo i nacionalni vođe nacionalnih e, e, vođe zemalja članica također imaju svoju odgovornost u tome. Hvala lijepa sljedeći govornik. Gospodin Gerike, mnogi kolegice i kolege raspravljaju na takozvanom zelenom stolu. E, molim vas, pogledajte malo preko ruba svog tanjura Velika Britanija je u proteklih 12 mjeseci primila 166 izbjeglica iz Sirije. Ja to ne kritiziram, to je u redu, ali e, stotine tisuća dobrovoljnih pomagača u Njemačkoj i u drugim zemljama nam ne mogu govoriti kako mi imamo postupati sa izbjeglicama. Njemačka je primila 1,2 milijuna izbjeglica, a e, Italija i Grčka su preuzele također veliki dio opterećenja i odgovornosti. E, to je e, problem za cijelu Europu i zapravo globalni problem E, molim vas otiđite na jedan dan u jedan sabirni centar i e, pomozite tamo i onda više nećete pisati takve bedastoće. Ja ću u svakom slučaju glasati za alternativnu rezoluciju kluba zastupnika EPP. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Sebastijan na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, povjerenice. Želim čestitati gospođi Hannibal na ovom vrlo hrabrom izvješću. E, vrlo je jasno da su žene izbjeglice dvostruke žrtve. E, situacija je vrlo jasna. Moramo osigurati da Europsko vijeće i zemlje članice i komisija E, čuju naše riječi. Ono čega smo svjedoci je da institucije žele zatvoriti vrata e, pred izbjeglicama. Mislim da se da ne smijemo zaboraviti 1939. ne tako davno Elizabeta e, Heldeberg je u, u južnoj Francuskoj otvorila instituciju koja je pomagala ženama koje su bježale od Frankovog režima te su žene umirale od hladnoće, od infekcija e, i e, e, ono što je ona organizirala je pomoglo tim ženama. Bilo je i drugih žena izbjeglica koje su bježale od užara nacizma. Gdje je naša povijesna memorija, gdje je naša solidarnost? Hvala lijepa. Sljedeća govornica je Ana Marija Koraca Bild na jednu i pol minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća sve veći postotak izbjeglica koji dolaze u Europu su žene i djeca žene i djevojčice e, su ugrožene više od muških izbjeglica jer im prijeti i seksualno zlostavljanje i nasilje svake vrste. Treba ih posebno e, zbrinuti i smjestiti, potrebna im je posebna pomoć što se tiče njihovog reproduktivnog zdravlja i mora se spriječiti e, zatvaranje djevojčica i žena potrebne su im mogućnosti za dobivanje Eh, azila, žene koje su istraumatizirane, njima je potrebna psihološka podrška. Mi imamo zajednička pravila eh, i moramo ih sada i eh, implementirati, moramo posebno obučiti pripadnike policije što se tiče tih osjetljivih pitanja zaštite žena. Potrebno im je pružiti šanse za obrazovanje i zaštititi ih od nasilja. E, potrebno je spriječiti prisilne brakove za djevojčice i prisilne brakove i mora im se omogućiti e, integracija. Danas na Međunarodni dan žena moramo moći reći ženama koje dolaze u Europu vi niste same, Europa će vam pružiti sigurnost i zaštitu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Cijenjene kolegice i kolege, E, vrijeme je poodmaklo i moram vam reći dvije stvari. Već sam rekla da neću više prihvaćati plave kartone, odnosno pitanja i više nećemo moći e, provesti e, postupak spontanog javljanja za riječ. Govornici su e, predugo govorili, a mi u 11.30 imamo gosta, tako da moram da budete kratki i da se pridržavate vremenskog ograničenja. Sljedeća je gospođa Revolda Lanois na minutu i pol na ovaj dan žena moramo misliti na žene e, izbjeglice koje traže azil, bježe pred ratom i jako su ranje. E, to je kritična situacija i e, Europa mora slijediti svoju politiku azila. Pozdravljam izvještaj gospođe Honibol koja brani prava žena. Brojne su žene žrtve nasilja E, od strane krimućana. Imamo i nepraćene maloljetnike. E, oni su također e, žrtve krijumčarenja i trgovanja ljudima. Trebamo više suradnje u Europskoj uniji u borbi protiv ove situacije. Moramo odmah pomoći djeci, ženama, žrtvama nasilja, žrtvama trgovine ljudima E, moramo e, spriječiti ovu traumu koju one prolaze. Moramo posvetiti e, posebnu pa, pažnju ženama, izbjeglicama i članovima skupine LGBTI. Ovo što trpe žene i djevojčica je nepodnošljivo. Moramo ih integrirati u Europu u dostojanstvenim uvjetima moramo osvijetliti e, ovu stvarnost koju često prešućujemo. Hvala lijepa. Sljedeća je gospođa Stevens na jednu minutu. Bal volledig Unatoč dobrim e, namjerama ovog izvješća. Izvješće nije uspješno jer trebamo vidjeti kakva je situacija u kojoj se nalaze žene izbjeglice. Zaista je odlična ideja da se traže zasebni objekti u prihvatnim centrima za žene koje putuju same ili s djecom. Moramo se boriti protiv silovanja i nasilja protiv žene i djece, ali Glavno pitanje je je li politika otvorenih vrata nešto što će dovesti do toga da sve te stvari nestanu. Moramo e, dati ljudima pomoć, ali trebamo li to učiniti e, za, samo zato što su žene žene, što je sa pitanjem nediskriminacije. Osim toga u ovom izvješću se ne radi razlika između onih koji bježe od progona i rata i onih koji su ekonomski izbjeglice. Nadalje, maloljetnici ne bi smjeli biti držani u pritvoru, ne bi trebali biti zatvoreni. Nije pod kojim okolnostima, to stoji u izvješću. Govornica je prekinuta. Ispričavam se, ali isteklo vam je vrijeme. Sada gospodin Kristoforu, jedna minuta 30 sekundi. Danas slavimo Međunarodni dan žena. No poruka koju bismo trebali mi kao Europski parlament odaslati je Dakle, danas je dan slavlja, ali ono što mi kažemo bi se trebalo provesti i pretvoriti u akcije, u dijela. Ovo je odlična inicijativa da se oda počast izbjeglicama ženama, zato što mi sada imamo pred našim očima slike svih tih e, žena izbjeglica koje e, vise na onim ogradama srama kako bi spasili svoje obitelji, svoju djecu. Te žene izbjeglice koje kreću na taj put e, života i smrti kako bi izbjegli smrt u ratu. Sve te žene koje se bore u toj najvećoj bitci kako bi preživjele taj život izbjeglice. Trebamo također odati počas i Grkinjama koje su suočene s tim ogradama srama su izgradile zidove i ograde solidarnosti i domeni na otocima u cijeloj grčkoj teritoriji. Trebali bismo također odati počast ženama na Cipru, zato što Cipranke su isto izbjeglice, one su jedine europske žene izbjeglice koje se bore da se vrate u svoje domove nakon 40 godina okupacije. Tako da one se bore za dostanstven život, tako da Europski parlament bi trebao odati počast jedinoj, jedinim izbjeglicama, ženama, majkama koje već 40 godina su izbjeglice. Gospođo Tomašić, jedna minuta podaci govore da ene i djeca ine thirty eight od ukupnog broja traitelja azila u. two thousand and fifteen godini. iako nas je propagandna mašinerija mjesecima uvjeravala u suprotno brojke jasno ukazuju na to da smo primili znatno vie vojno sposobnih mukaraca nego ena i djece. ne bih diskriminirala na temelju spola da netko ne treba braniti i oslobađavati gradove i sela u siriji i iraku. ako to nee initi domai vojno sposobni mukarci tko će europljani amerikanci mi možemo pomoći ali najveći teret mora biti na domaćim snagama. izvjestiteljica nažalost iz ovih brojki i turbulencija diljem europe nije izvukla pouku pa nastavlja promovirati otvorene granice i labavu politiku azila. također smatram da je u najmanju ruku nekorektno koristiti nesreću žena izbjeglica i azilantica za promoviranje pobačaja. ne zalažem se za zatvorene granice ali ni za bezrezervno otvorene granice gospodine predsjedniče sada gospodin adam seinfeld minuta i pol. Hvala žene i djeca koji bježe koji bježe od ove brutalnog nasilja nose sa sobom taj užas i trauma, ali vidimo i taj veliki paradoks. Vrlo često upravo ono od čega oni bježe e, im se ispriječi na putu. Čak i u Europskoj uniji i e, zato shvaćam ove zahtjeve koji su izneseni u ovom izvješću, no nužno se ne slažem s njima. Mislim da bismo trebali razmotriti taj paradoks i vidjeti zbog čega je došlo do toga. Zato što vrlo često u zemljama članicama religija, tradicija, principi su iznad europskog e, zakona ili su alpari ili se toleriraju. I i gosti trebaju e, poštivati pravila i zakone domaćina, ne obrnuto. I zato bismo trebali primjenjivati demokratska pravila i pravila građanskog društva i primjenjivati na sve one koje dolaze na naš kontinent kao naši gosti. Također trebamo da posjeći da sve zemlje članice potpišu Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe. Hvala. I posljednji govornik je gospodin Tomas Zdehovski. Minuta i pol. Hvala. Gospođo potpredsjednice, na tome kako ste odlično izgovorili moje ime. Draga povjerenice, kada kažemo izbjeglica, većina nas zamišlja muškarca od dobi od 20 do 30 godina koji dolaze u Europu riskirajući svoj život kako bi ostvario svoj život e, da živi u blagostanju kojemu može dati Europa. Ima malo onih koji shvaćaju da u ovom momentu na grčko-makedonskoj granici se nalazi da barem pola od tih ljudi su žene i djece i oni trpe diskriminaciju. U procesu e, primanja od strane e, vlasti. Muškarci ih e, stalno napadaju, a te žene sve češće se upućuju na ovaj put i mi moramo na to reagirati. No ipak, ovo izvješće ima plemenitu namjeru i šteta je da Europski parlament ne može postići sporazum oko toga. To je opet žrtva političkih podjela i on se zloupotrebljava da se tu ubaci puno stvari koje nemaju nikakve veze s e, trenutnim stanjem žena u Europskoj uniji. Mislim da je to nešto što moramo osuditi, te ja stoga e, podržavam e, ovaj prijedlog e, za alternativnu rezoluciju EPP-a. Hvala lijepa. Kao što sam već rekla, nažalost nemamo vremena za spontano javljanje za riječ, budući da će nam pristići sada uskoro visoko povjerenik un za izbjeglice, ali sada još predajem povjerenici Jurovi riječ u ime komisije. Izvolite. gospođo predsjednice uvaženi zastupnici uzevši u obzir činjenicu da nam ponestaje vremena i da sam sve najvažnije stvari već rekla informacije u mom uvodnom izlaganju htjela bih vam samo još jednom zahvaliti na vašim komentarima i na raspravi i želim vas ponovno uvjeriti da je europska komisija spremna učiniti najbolje što može kako bismo usvojili sve one učinkovite mjere koje će olakšati život ranjivih osoba koje pristižu e, unutar tog vala migranata u Europsku uniju i kako bismo to odrazili u svom našem zakonodavstvu i u svim našim postupcima vezano uz Istanbulsku konvenciju, ali isto tako uz postupak traženja azila i uz sve druge korake. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospođo Krajenice i na kratkoći. I sada još jednom izvjestiteljica Mary Honibal ima riječ na dvije minute. Mi smo dosta prosperitetni u Europskoj uniji, postoje izbjeglice koje smatraju da moraju napustiti svoju zemlju, često svoje voljene kako bi pobjegli pred ratom i pred patnjom i te osobe nisu u ovom privilegiranom stanju kao mi. Nitko ne napušta dom ako doista na to nije prisiljen. Mi znamo i čuli smo to u raspravi da žene izbjeglice imaju posebne potrebe na koje su se osvrnuli mnogobrojni govornici. I stoga vas sve pozovem da glasate protiv rezolucije EPP-a s kojim se jako razvodnjava ono što stoji u mojoj rezoluciji o ženama izbjeglicama i njihovim posebnim potrebama. Rezolucija pučana razvodnjava e, spajanje obitelji, što je temeljno ljudsko pravo, zaštitu za žene trudnice, podršku za one žene koje su bile žrtvom nasilja i e, ustanove za skrbi djecom, između ostalog. Kao što smo rekli, ženska prava su temeljna prava Europska unija ima dugu tradiciju pružanja podrške ženama i to trebamo i nastaviti. I stoga vas molim da podržate naše izvješće pri današnjem glasovanju. Hvala vam lijepa, rasprava je s time završena. Glasanje ćemo održati danas. A sada ćemo kratko prekinuti sjednicu.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 poštovane dame i gospodo. Prije nego što nastavim s posjedinjem ove sjednice, želim reći da smo svi jako dirnuti zbog ubojstva aktivistice za ljudska prava iz Hondurasa, gospođe Bete Caceres. Gospođa Caceres je bila svjetli primjer za hrabrost i za sve one koji su se borili na prvoj crti bojišnice za prava e, urođenog stanovništva u Hondurasu. Gospođa Kaseres je bila dobro poznata mnogim kolegama i kolegicama ovdje u ovom domu i s mnogima od njih je usko surađivala tijekom niza godina. Europski parlament zbog toga osuđuje E, ovaj slučaj na najoštiji način te potiče hondurasku vladu da učini sve što je u njihovoj moći kako bi počinitelja ili počinitelje e, izveli pred lice pravde. Osim toga ćemo se i dalje zalagati za aktivistice i bor za ljudska prava, poput gospođe Kaseres, na cijelom svijetu. I doista se nadam da će ovaj dramatični e, slučaj, da neće dovesti do toga da drugi bor za ljudska prava postanu obeshrabljeni, nego da još ujačaju njihovu želju za borbom za ljudska prava. Baš i u Hondurasu su mnoge osobe žrtvovale svoje živote u tu svrhu. Ja ću, a vjerujem da će i to, da ćete to i vi učiniti, svi koji ste ju znali, da ćemo ju zapamtiti i da ćemo ju se rado sjećati. Poštovani gospodine Grandi, visoko povjerenik UN za izbjeglice, poštovani kolege, poštovane kolegice, danas 8. ožujka Europski parlament kao i svake godine ovdje na plenoj sjednici slavi Međunarodni dan žena. Ali u ovoj godini je dosta toga drugačije mi se nalazimo usred najveće izlogičke migracijske krize od kraja drugog svjetskog rata. I zbog toga je logično i samo po sebi se razumljivo da ćemo e, ovog 8. ožujka 2016. godine posvetiti posebnu pozornost ženama koje se nalaze u toj krizi, jer od početka ožujka je broj žena i djece koje pristižu u Europskoj veći od muških izbjeglica. A isto tako i svi znamo da su žene posebno ugrožene. A na tom bijegu, na tom putovanju kojeg su mnogi započeti, da su izložene najrazličitim opasnostima. Mi to vidimo svaki dan i svaki dan zaprimamo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 a e, uvjeti se sve više degradiraju. Mnogo tisuća izbjeglica su sada u kampovima za izbjeglice i ne znaju kada će i gdje moći započeti svoj novi život. I zbog toga, dame i gospode, Europski parlament se često bori protiv bilo kojeg oblika diskriminacije nad ženama, bilo u njihovim zemljama porijekla, bilo tijekom e, putovanja, bilo na odredištima. Mi to dugujemo svim tim osobama koje su se snažno borile za e, prava žena na ovom kontinentu e, tijekom e, proteklih desetljeća svim tim osobama koje su za to borili, poput i prve predsjednice ovog doma, gospođe Simon Veil. Evo, to je samo jedno ime iz naših vlastitih redova. Ja sam svjestan toga da prava žena nisu irreverzibilna, baš naprotiv, ništa nije zajamčeno zauvijek i zbog toga se svaki dan ponovno moraju braniti ta ista prava. Zbog toga mi je drago što je na našu izvanrednu sjednicu došao visoki prvenik UN-a za izbjeglice, Filippo Grandi. I gospodine Grandi je visoki povjerenik UN za izbjeglice. Izvolite, predajem vam riječ. Mr. President, thank you for... Gospodine predsjedniče, hvala što ste me primili ovdje. Čas mi je danas biti s vama kada obilježavamo Međunarodni dan prava žena i čast mi je o tome govoriti sa stajališta ove nove organizacije za izbjeglice. Uvaženi zastupnici, prošlog mjeseca bio sam na grčkom otosu Lesosu gdje sam vidio da je grčka obalna straža dovela brodicu koju je upravo spasila. Na brodici nalazilo se 200 osoba, uglavnom žena sa djecom. Neka od te djece bila su vrlo mala, neke osobe su bile starije i neki su bili bolesni. Dok su se iskrcavali, razgovarao sam s njima i oni su mi ispričali priče o sukobima od kojih su pobjegli u Siriji ili Afganistanu o opasnostima s kojima se su suočili tijekom putovanja i o brizi za budućnost. To je samo jedan od brojnih primjera današnje izbjegličke krize koja je globalna. Više od 60 milijuna ljudi u svijetu prisiljeno je pobjeći od svojih domova i to je u prosjeku 42.500 osoba koje su prisiljene pobjeći iz svoga doma svakoga dana. Pola od njih su žene. Iako ta velika većina ljudi bez krova nad glavom, 86% njih je na drugim kontinentima, Europa sada doživljava rekordne priljeve migranata na svoje obale. Kao što dobro znate, 2015. godine stigao 1 milijun osoba u Europi koje je prošlo e, sredozemlje u potrazi za bolju budućnost. Vidjeli smo svi slike hrpa prsuka za spašavanje koje smo vidjeli na grčkim obalama, onih koji su preživjeli to opasno putovanje. Više od 3700 osoba nije uspjelo preživjeti to putovanje i to je e, primjer našeg neuspjeha u nošenju s tom krizom. Dan danas 138 tisuća e, izbjeglica i migranata stiglo je u Južnu Europu. U javnosti to je slika mladih muškaraca koji dolaze u Europu u potrazi za poslom. Danas na Međunarodni dan prava žena želim naglasiti da uglavnom su to žene i djeca, dvije trećine njih i to je 80, 41% prošle godine. Prisjetite se Fatime koja je pobjegla od rata u Siriji i nađena je u šoku na obalama Samosa u Grčkoj. Bila je vrlo traumatizirana i ranjena. Pretrpjela je nasilje od muškaraca s kojima je putovala i odvedena je u bolnicu na liječenje i tamo je izjavila da je njen muž ju povjerio sa njihovom kćerkom e, jednom nepoznatom muškarcu kako bi ih on odveo u Europu i na putovanju on im je oteo sve njihove isprave, mobitele i novac. Zlostavljao je Fatimu i e, spriječio je da se javi mužu. Fatima je jedna od tisuća žena i djevojčica koje bježe same od progona i nasilja kako bi se suočile sa istim iskustvom na putu za Europu tamo gdje su očekivale sklonište i zakon. Mnogi očenici vide Europu kao sigurno i napredno mjesto koje se zalaže za ljudska prava i prima izbjeglice. Većina njih zbog nepostojanja sigurnije alternative bi izabere usluge krijumčara i to na vlastitu štetu. Dozvolite da spomenem nešto što se često zanemaruje. Većina ljudi koji pristižu u Europu, 88% njih dolazi iz prvih deset zemalja na svijetu iz kojih dolazi izbjeglice i to su Sirija, Afganistan, Iraka, ali također i Eritreja i Somalija. To je u osnovi priljev izbjeglica, a broj žena i djece među njima raste i kao što sam rekao, većina njih putuje bez muških srodnika. Također imamo i veliki broj trudnica ili žena sa malom djecom i bebama. Nedavna studija UNHCR-a ustanovila je da 20% Sirijaca koji su pristigli u Grčku su bile obitelji bez muževa ili očeva kao i Fatima, te žene i djeca izložene su nasilju i seksualnom uznemiravanju od strane krijumčara ili su izložene velikom riziku putujući opasnim putovima i morajući se zadržavati na mjestima gdje nema osiguranja poput parkova, autobusnih postaja ili uz, uz ceste. Također vidimo povećanje broja e, raseljenih osoba i migranata. Njih je 35 tisuća trenutno koji zbog zatvaranja granica na Zapadnom Balkanu nemaju pristup u, bivšu Jugoslavijsku republiku Makedoniju. To ima izravno učinak na žene i djecu koje su posebno izložene opasnostima i koje su izložene opasnosti od seksualnog nasilja i trgovanja ljudima. Mi kao partneri podržavamo lokalne vlasti na svim zahvaćenim područjima o poboljšanju kapaciteta za prihvat i u pružanju pomoći potrebitima. Poduzeli smo mjere za smanjenje rizika i za pomaganje ženama na tom putu. Brojni prihvatni kapaciteti i e, provozne točke sada imaju i e, prihvat za žene i djecu. Zajedno sa UNICEF-om i Crvenim križem Osnovali smo 20 centara za žene i djecu, takozvane plave točke, koje pružaju prihvat ženama i djeci gdje one mogu naći sve potrebne informacije na jednom mjestu. Ta čvorišta pomažu ženama i djeci na tom putu i ublažuju opasnost od nasilja, zostavljanja i trgovanja ljudima. No, uvaženi zastupnici, trebamo učiniti i više nego jednostavno pružati humanitarnu pomoć. U drugim zemljama zemljama koje imaju daleko manje novca na Europa, imamo daleko veći broj izbjeglica koji su prisiljeni ostaviti svoje domove i te zemlje im pružaju pomoć. U ovom domu želim pozvati sve zemlje da postupaju na odgovarajući način prema izbjeglicama i takvi pozivi su se već e, čuli diljem svijeta i to se sada odnosi na Europu. Ova kriza ne mora biti to, nego je možemo svladati. Šefovi država i vlada sastali su se sa Turskom e, razgovarajući o stalnom prijevu izbjeglica u Europi. Mi nismo sudjelovali u tim raspravama i koliko čujemo rasprave o e, pojedinostima su još uvijek u tijeku. No, moram kao prvo reći da me e, brine e, bilo kakvo rješenje koje bi uključivalo paušalni povrat iz jedne zemlje u drugu bez odgovarajućih jamstava za sigurnost izbjeglica sukladno međunarodnom pravu. Tražitelj azila može se vratiti u treću državu jedino ako ta treća zemlja preuzme razmatranje njegove, njegove molbe. On treba biti zaštićen od reformana i također molbu treba razmotriti sukladno postojećim međunarodnim standardima i tražitelju azila treba omogućiti pristup e, pomoći e, zaposlenju i odgovarajućoj socijalnoj skrbi. Ta jamstva treba legalno utvrditi i također trebaju omogućiti i e, procjenu molbe za azil. Također treba razmotriti molbe prije polaska kako bi se izdvojilo kategorije povišenog rizika koje se ne, osobe koje se ne bi smjele vraćati ako za to postoje preduvjeti. Sada Turska je primila 3 milijuna izbjeglica i međunarodna zajednica treba bolje raspodijeliti taj teret. Naravno, mi pozdravljamo svaku inicijativu koja promiče redovne kanale za prihvat izbjeglica u većem broju od strane svih susjednih zemalja u regiji, znači ne samo Turske ili e, Sirije, nego i sirijskih izbjeglica u treće zemlje. Nadam se da će se to ostvariti i da će se to primijeniti i na druge zemlje u regiji koje su primile veliki broj izbjeglica poput Libanona i Jordana. UNHCR poziva zemlje na e, povećanje e, legalnih putova za prihvat sirijskih izbjeglica kako ovi potonji ne bi morali pribjeći krijumčarima ljudi i uputiti se na opasno putovanje. Ti kanali uključuju i e, e premještaj, humanitarni prihvat, privatno sponzorstvo, ujedinjenje obitelji i također stipendije za e, školice i studente i također razmjenu radnika. Ključna mogućnost za unapređenje situacije e, sirijskih izbjeglica dogodit će se 3. ožujka u Ženevi kada ćemo organizirati sastanak na visokoj razini o raspodjeli tereta na globalnoj razini. Države će se pozvati da preuzmu konkretne obveze. Nadamo se da će do 10% sirijskih izbjeglica u regiji, a to je 4,7 milijuna ljudi, imati koristi od tih kanala. Još uvijek vjerujem da kako bismo se uspješno nosili sa priljevom migranata izbjeglica u Europi trebamo koordinirati odgovor Europske unije koji će se temeljiti na političkom vodstvu, solidarnosti i raspodjeli odgovornosti kako bi se situacija stabilizirala i kako bi se bolje upravljalo kretanjem osoba. Prošlog petka predstavili smo niz praktičnih prijedloga Europskoj uniji i njezinim zemljama članicama koje će ostvariti upravo to ti prijedlozi dalje ostaju na snazi i usredotočuju se na poboljšanje procesa registracije upućivanja što uključuje također i program premještanja unutar Europe od ključne važnosti da premještanje uspije i da se stave na raspolaganje prihvatni kapaciteti. Uz potporu Europske unije, na čemu smo zahvalni, također trebamo ojačati naše kapacitete za reakciju na krizu u Grčkoj. UNHCR na terenu sa, e, sa partnerima usko surađuje sa lokalnim vlastima. I na kraju, gledajući u budućnost, trebamo učiti iz ove situacije. Trebamo ojačati pridržavanje standarda i odredaba o zajedničkom europskom sustavu azila, čak i u kriznoj situaciji. Od ključne je važnosti spriječiti daljnje patnje, gubitke ljudskih života i ojačati jamstva za sigurnost rizičnim osobama, naročito ženama i djeci. To uključuje također poboljšanje operacija spašavanja i traganja i razvoj koordiniranih sustava za pružanje pomoći djeci bez pratnje i također donošenje mjera za bolju reakciju na e, rodno utemeljenom nasilju. Također trebamo razraditi učinkovit sustav azila ne kako bismo samo upravljali ovim sadašnjim priljevom izbjeglica i migranata nego i za budućnost. Zemlje članice koje se nalaze na vanjskim granicama Europske unije ne smiju više same podnositi ovaj neproporcionalni teret e, u rješavanju ove krize solidarnost koja je toliko važna za Grčku i Italiju možda će biti se možda će se trebati iskazati i prema drugim državama u budućnosti. Uvaženi zastupnici, sljedeći tjedan obilježit će šesta godina sukoba u Siriji i kao što sam rekao 4,7 milijuna osoba je potražilo u regiji, a imamo i 6,5 milijuna unutarno raseljenih. Procjenjuje se da 13,5 milijuna osoba treba humanitarnu pomoć u e, toj regiji, što znači i 4,5 milijuna u teško pristupačnim područjima. Organizacije UN-a, uključujući UNHCR, uspjele su pružiti toliko potrebnu humanitarnu pomoć ljudima koji su proživjeli godine rata i neimaštine u susjednim zemljama unatoč velikodušnosti vlada domaćina i drugih organizacija sirijski izbjeglice nalaze se u sve težim uvjetima nakon tolikih godina u azilu i izbjeglištu Studija Svjetske banke ustanovila je da u Jordanu i Libanonu 90% sirijskih izbjeglica živi ispod granice siromaštva budući da nema pristup zapošljavanju, a mnogi od njih su već upotrijebili sve što su ponijeli sa sobom. Na prošlomjesečnoj konferenciji u Londonu međunarodna zajednica izvorila je 10 milijardi eura za aktivnosti koje će pomoći izbjeglicama i zajednicama domaćinama u e, poboljšanju pristupa obrazovanju i e, zaradi. Države sada trebaju ispoštovati obveze koje su preuzele na toj konferenciji i to je hitno. Ne smijemo dalje dopuštiti odgode kada je riječ o stabilizaciji situacije u regiji i trebamo iskoristiti priliku koja nam se nudi zahvaljujući prekidu sukoba u Siriji. No, Sirija nije jedina zemlja u regiji koja je zahvaćena nasiljem. 2015. godine Eskalacija nasilja u Iraku je dovela do novih raseljavanja i u protekle dvije godine 3,3 milijuna ljudi raseljeno je unutar te zemlje, 16% osoba koje dolaze u Europu dan danas su iz Iraka. Nakon više od tri desetljeća Afganistanci su i dalje jedna od najbrojnijih populacija iseljenika, e, odnosno izbjeglica u Europi sa 2,6 milijuna izbjeglica koji su registrirani i većina njih žive u Pakistanu i Iranu, a porast nasilja u drugoj polovici 2015. godine dovela je do e, sve većeg raseljavanja unutar zemlje i preko granice što uključuje i brojnu djecu bez pratnje koja pokušava doći, koja pokušava doći do Europe. Danas u Afganistanu 31 od 34 provincije zahvaćena je sukobima sa više od jednog milijuna ljudi koji su registrirani kao interno raseljene osobe i imamo povećanje od 78% usporedbi sa prošlom godinom. 25% osoba koje dolaze u Europu su Afganistanci, a mnogi od od njih e, trebaju zaštitu. Drugdje u svijetu imamo sukobe koji također iskorjenjuju ljude. Naši programi u Africi nemaju dovoljno sredstava, a broj ratova i raseljenih osoba se povećava. Sjeverna Nigerija, Srednjoafrička republika, Južni Sudan, Burundi, evo to su samo neki od tih ratišta. Rog Afrike i dalje poprište e, višestrukog raseljavanja, naročito somalijskih izbjeglica. U brojnim eh, trajnim situacijama raseljenih osoba u Africi, nažalost, eh, izbjeglicama možemo tek pružiti nešto više od minimuma kako bi mogli preživjeti, a u mnogim zemljama oni ne smiju niti e, raditi osim na crno i zbog toga ovise o toj nedostatnoj pomoći. U Južnoj Aziji više od 33 e, tisuće migranata, uglavnom Rohingya i e, ljudi iz Bangladeša, su pokušali ilegalno prijeći granicu E, no mnogi su pomrli ne od utapanja nego zbog zlostavljanja od strane krijumčara, napuštanja i bolesti. Također imamo i vrlo specifičnu krizu izbjeglica u Srednjoj Americi gdje e, Honduranci, Guatemalci i e, Salvadoranci bježe od nasilja bandi. Želim iskoristiti ovaj Međunarodni dan žena kako bi podsjetio na to da su većina žena i djece. One se služe tradicionalnim migratskim putevima u putu na sjever, u potrazi za boljom budućnošću, ali mnogi od njih su doista izbjeglice koji bježe od iznuđivanja i progona. U svijetu koji je zahvaćen sukobima, kretanje e, masa je stvarnost i izgradnja e, ograda i zidova nije rješenje. To će samo pogoršati patnju ljudi koji su već prošli nezamislivo. i žene svugdje su najizloženije nasilju suočeni sa masovnim raseljavanjem i priljevom političari pribjegavaju širenju straha, manipulaciji javnog mnijenja i poticanju na mržnju protiv drugčijih i to je neprihvatljivo. Pravi odgovor može se temeljiti samo na solidarnosti i ljudskim pravima, na raspodjeli odgovornosti i poštivanju međunarodnog prava. Danas slavimo brojna postignuća koja smo ostvarili na putu ka rodnoj ravnopravnosti i u sudjelovanju žena u društvenom, političkom e, i gospodarskom životu. Otkako je prvi puta obilježen e, dan žena 1975. godine, Sada je e, trenutak da se prisjetimo toga da još nam mnogo toga predstoji, ali je ovo također i dan kada trebamo se prisjetiti činjenice da nediskriminacija i isključenost na e, temelju e, roda i vjere su među najčešćim uzrocima progona i prisiljenog raseljavanja u 27 zemalja primjerice žene i dalje ne uživaju ista prava kao i muškarci i ne smiju prenijeti svoje državljanstvo na djecu. Brojne žene koje pristižu Europu dolaze iz takvih zemalja, a to su recimo Sirija i Irak. Dakle, ako očeva nema ili ako e, nema potvrde o roditeljstvu, djece neće dobiti neko državljanstvo i postaće e, apatridi to može utjecati na njihov pristup obrazovanju i također povratku kući kada to uvjeti omoguće. Uvaženi zastupnici, kao što smo e, rekli bezbroj puta u proteklih 25 godina, ne postoji humanitarno rješenje političkom problemu koji je u korijenu masnog raseljavanja. Nema humanitarnog rješenja beskonačnim ratovima, stalnom nasilju i opresiji i e, bezvlađu u brojnim dijelovima svijeta. Treba nam političko vodstvo kako bismo riješili uzroke migracije i kako bismo osigurali da osobe poput Fatime i njezine kćeri nađu potrebnu zaštitu, a da ne moraju pribjeći kriminalnim organizacijama e, krijumčara koji ih iskorištavaju. To nisu abstraktni pojmovi o kojima treba iznositi apstraktne tvrdnje i izjave. To su stvarne, grozne činjenice koje samo hrabro političko vojstvo i hrabro donošenje odluka koje će se temeljiti na međunarodnoj suradnji, poštivanju ljudskih prava, solidarnosti između država i osjećaju humanosti mogu riješiti i s njima se nositi. Europa sada se suočava sa trenutkom istine i sada e, treba potvrditi vrijednosti na kojima je izgrađena. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam gospodine Grandi. U ime komisije riječ sada ima gospodin Avramopoulos. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Visoko povjereniče, dopustite mi da vam prvo zahvalim na ovaj poziv da se probudimo vezano uz situaciju žena izbjeglica. To je dan koje danas obilježavamo. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, sam broj ljudi koji pristiže na grčke obale i putem rute kroz Zapadni Balkan, sve ove brojke u kojima svakodnevno čitamo u tisku, zbog toga zaboravljamo da su to pojedinci i ljudska bića. Mnogi od njih su ranjivi i potrebna im je zaštita. Mnoge žene putuju same unatoč opasnostima s kojim se mogu suočiti mnoge majke, izlažu vlastiti život i život svoje djece opasnosti. Dopustite mi da vas uvjerim da Europska komisija ne zaboravlja i da se ne odeće svojih humanitarnih dužnosti. Da, moramo preuzeti kontrolu nad priljevima, bolje ih kontrolirati i smanjiti njihov broj. Da, moramo bolje upravljati našim vanjskim granicama za građane u EU, za države članice ali isto tako i za sve osobe koje dolaze k nama. Da, moramo prekinuti e, biznis krijumčara ljudima i uz pomoć Europola oni svaki dan na tisuće ljudi pošalju u eventualnu smrt. Umjesto da imamo opasne rute, naša odgovornost da stvorimo legalne kanale za traženje međunarodne zaštite, da osobe mogu pristići izravno u Europsku uniju na legalan način i na siguran način. I zbog toga i dalje pozivam države članice ne samo da ispune svoje obveze vezano uz premještanje koje su preuzele u srpnju prošle godine i vezano uz sustav za prihvat izbjeglica s Turskom, već da se i na više i to vrlo brzo. Samo regularne izbjeglice koje su pristigli kroz Tursku će se vratiti natrag u Tursku u skladu sa europskim i međunarodnim pravom. Za one osobe koje su već ovdje, za njih je potrebno da poboljšamo njihovu situaciju. Zbog toga smo predložili sustav za humanitarnu potporu koji koju trebamo koristiti unutar Europske unije i zbog toga moramo imati iznimke i moramo povećati naš kapacitet za prihvat izbjeglica. A u tom svemu je UNHCR jedan važan, ključni partner i dalje ću nastaviti usko surađivati sa Filipom Grandijem, sa muškarcem, sa čovjekom koji je poveo UNHCR kao eh, vođa tijekom ove izbličke krize, ali on je jako opredjeljen za izbjeglice i vrlo se, se oslanjam na njegovu vrednu pomoć. Još jednom želim pohvaliti i uh, ovom prilikom tušku suradnju koju imamo sa UNHCR-om i dopustim mi da izrazim koliko je važan rad UNHCR-a u ovoj trenutnoj krizi. Podrška UNHCR-a je jako vrijedna kako za područje Europske unije, tako i za područje izvan Europske unije. Europska komisija i UNHCR usko surađuju da pomognu Italiji, ali i Grčkoj, vezano uz e, smještaj i premještanje, to je preseljenje izbjeglica, ali su tako i vezano uz premještanje zvanja, zvana. Zajedno sa UNHCR-om sada se moramo probiniti da se vrlo brzo počinje s provedbom e, dobrovoljnog sustava za Eh, prihvati s Turskom i da bolje još, eh, da poboljšamo još više situaciju sirijskih izbjeglica u samoj Turskoj. Kao što znate, naše aktivnosti se ne, zaustavljaju na vanjskim granicama Europske unije. Činjenica da je više od 60 milijuna ljudi eh, trenutno diljem svijeta izbjeglica ili da su internacionalne osobe nas potiče na to da shvatimo da ovo nije samo europski izazov, već da je to globalni izazov. Svi bi u međunarodnoj zajednici trebali preuzeti svoj dio odgovornosti. Sve razvijene države diljem svijeta bi se trebalo odazvati na poziv ujednih naroda za premještanje iz tih e, zona sukobima. 30. ožujka će biti sastanak ujednih naroda vezano s tu temu i to je sljedeća prilika. A svi zajedno trebamo isto tako s tome kako možemo e, pozitivno gledati na taj fenomen e, koji obilježava ovu godinu i naš svijet, a to je mobilnost ljudi. To je fenomen za koji smatramo da će se još i pojačati zbog različitih razloga, da će poprimiti različite oblike i da će se kretati kroz različite kanale. Ne možemo zanemariti ili ignorirati mobilnost ljudi. Ne možemo ignorirati tu mobilnost niti ju zaustaviti, moramo pripremiti odgovore na to, a da ne destabiliziramo naše stanovništvo, već baš naprotiv, da to pretvorimo u priliku za zemlje domaćine i za same migrante. Stoga smatramo da je to europska dužnost i da je to u interesu Europe da pomože u upravljanju priljeve migranata i da se pobine za pravilne kanale za preseljenje. Zato su nam potrebna solidna partnerstva, pojačane suradnje, a isto tako koordinacija s trećim državama i sa regionalnim i međunarodnim organizacijama. Drugim riječima, potrebna je globalna strategija. U složenoj izbiličkoj krizi sa mnoštom različitih aspekata kao što ju vidimo danas, ne možemo imati jedno rješenje koje vrijedi za sve. I to ne može biti odgovorno samo jedne države ili samo jednog dionika. Mi smo svi svi međusobno potrebni i moramo zajedno surađivati. Zbog toga su odnosi i suradnja između Europske unije i UNHCR-a od ključne važnosti. Mnogo nas posla očekuju u idućih nekoliko dana i mjeseci i svi smo spremni na to i svi smo za, se za to opredijelili Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Avramopoulos. U ime Europske pučke stranke riječ ima sada gospodin Gonzales Pons. Señor alto comisionado, el Día Internacional de la Mujer. Da, gospodine visoki povjereniče, Međunarodni je dan žena. Međutim, moramo preći sa riječi na dijela. Roditi se kao muškarac ili žena trebalo bi biti svejedno, a zapravo uopće nije tako. U brojnim zemljama svijeta žene imaju daleko manja prava. U Europi po zakonu treba imati jednaka prava, međutim, to nije uvijek tako. Da sam se rodio kao žena, sigurno bih se susreo sa većim teškoćama tko zna bili li danas ovdje nastupao i govorio o pravima žena. Međutim, postoje mnoge osobe koje dovode u pitanje potrebu ovakvog dana i njegove proslave. Međutim, nema sumnje da postoje e, milijuni razloga koji opravdavaju ovaj dan. Imamo milijune djevojaka koje ne idu u školu samo zato što su žene. Imamo milijune žena koje ne zarađuju dovoljno, odnosno ne zarađuju kao muškarci samo zato jer su žene. Imamo velik broj E, starih osoba koje nikad neće doći do mirovine. Imamo žene koje su ranjene, koje su zlostavljane, ponižene samo zato što su žene. Velik broj njih je također i siromašan, a govorim vam u Europi. 3500 žena svake godine ubiju njihovi partneri, muškarci. Osam žena dnevno tako strada. Jedna od tri djevojaka do 15 godina bila je žrtva seksualnog e, nasilja. UNHCR traži da se pozabavimo situacijom žena izbjeglice tražiteljica azila koje, koje, koje bježe od e, ratova, ali bježe od mačizma. One su u društvu svoje djece, jer rijetko kad vidimo muškarca koji kreću na taj put sa svojom djecom. Nažalost, one su često žrtve ponižavanja, iskorištavanja. Žrtve su nasilja, nasilje koje se koristi kao sredstvo rata. Prošle godine 55% onih koji su stradali u sredozemlju bili su e, žene i djeca i u tom kontekstu rješenja o kojima slušamo sve su više nehumana. Govori se o podizanju barijera kako bi se spriječio ovaj dotok e, žena i djece. To nas pretvara u društvo koje nema nikakve milosti pred ženom koja živi sa djecom u nekom kartonskoj kutiji koja traži azil. Pa to je nehumano društvo, to društvo ne može biti naše. Roditi se kao žena treba treba biti jednako pravo kao roditi se muškarcem. To treba vrijediti tijekom čitavog našeg e, života, ukoliko se želimo definirati evropljanima, da kako evropljanima sa dostojanstvom. Hvala vam lijepo gospodine Gonzales Pons. U ime socijalista i demokrata ima gospođa Guillaume. Hvala vam gospodine predsjedniče. Svi svačaju sada, barem se tome nadam, da u ovim okvirima humanitarne krize su žene izbjeglice koji, čiji je broj sve viši, jedna posebno ranjiva skupina. Povodom Međunarodnog dana prava žena i pomoću vašeg prisustva, gospodine visoki povjereniče žena za izbjeglice, mi želimo shvatiti pozornost na e, uvjete e, preživljavanja tih žena želim dati glas jednoj od njih, jednoj mladoj sirici, Rem, i citiram. Nikad nisam mogla spavati u kampovima, previše sam se bojala da će me neko htjeti dirati. E, bila sam svjedokom nasilja. Žene zapravo se ne mogu žaliti e, i ne žele stvarati poteškoće pri putovanju drugima. Amnesty International kaže da se žene nalaze u Siriji, u Iraku i svugdje dulje i da tamo imamo endemsko naselje, ali to se događa zapravo ovdje. Isto tako, e, kada te žene bježe iz svojih zemlja, onda i dalje postaju žrtvom agresije e, u svakoj fazi tog putovanja. Ovo potresno svjedočanstvo REM pokazuje da smo premalo važnosti do sad pridavali rodnom pitanju u okviru piljeva migranata. Još na terenu imamo slabu svijest o tome. U izvješću moje kolegice Marie Honebol se svraća pažnja na posebnu situaciju žene izbjeglice, a to je bitno tijekom čitavog stadija. Dakle, E, što se tiče uvjeta prihvata, mjera za integraciju, ali i samog postupka za traženje azila. To znači da treba reformirati sam sustav, to znači da trebamo imati e, posebne sanitarne čvorove i posebne postolje za spavanje za žene izbjeglice. Ovo se članstvo Rema pokazuje da, da je hitno potrebno da zajedno djelujemo. Države članice EU ne mogu i dalje samo nizati sastanke e, Europskog vijeća, a da se ne usvoje kolektivne zajedničke mjere za ovu humanitarnu krizu u Europskoj uniji. Treba imati legalne i sigurne kanale za pristizanje u Europsku uniju. To je najbolja mjera za borbu protiv krijomčara ljudima koji se i dalje bogate od ovoga. Trebaju nam i intraeuropske solidarne mjere kako bismo ravnomjerno podijelili odgovornost. U Italiji i e, Grčkoj mislim da imamo samo e, trenutno 6000 e, pripadnika osoblja koji se brinu izbjeglicama, to, taj broj treba povećati. Zatim isto tako, dublinski sustav treba promijeniti i mi želimo da se sami temelji zapravo drastično promijene. Zatim isto tako treba u potpunosti dosljedno primjenjivati zajednički europski sustav azila, kako traženje azila ne, ne, ne, bi i dalje predstavljalo lutriju ili shopping kao što je tome slučaj sada. Zatim isto tako e, zemlje porijekla i tranzitne zemlje treba dobro definirati i u to treba posebice uključiti i e, obveze vezne ljudska prava. Imamo danas sastanak na vrhu između Europske unije i Turske i taj aspekt je isto tako od ključne važnosti. Hvala vam lijepa gospođo Geom u ime EKR-a riječ ima gospodin Kirkhope. Uh, uh, Visoki povjereniče, gospodine predsjedniče. Ja sam bio zadužen za pitanje preseljenja tijekom rata u Bosni. Vidio sam što rat učini zemlji i tamošnjim ljudima te njihovim nadama za budućnost. Drago mi je da sam iz Europe koja ne okreće uh, leđa ostatku svijeta. Međutim, žalosna je čica da dok jedni europski lideri otvaraju svoja vrata svima koji traže bolji život. Mm, oni najranjiviji nalaze se na kraju ovog reda. Po meni je rješenje direktno preseljenje iz zona sukoba. To može spriječiti tragičan gubitak života na moru, također utječe na poslovanje krijumčara ljudi te na pritisak na vanjskim granicama. Koliko budemo i dalje bili Europa mogućnosti i solidarnosti i kohezije, onda moramo ponovno uvesti kontrolu nad migratornim tokovima i nad preseljenjem. To može biti rješenje. Kao izvjestitelj za trajni mehanizam premještanja, htio bih to povezati sa ambicioznim programom UNHCR-a. Premještanje u trenutnom obliku trenutno ne funkcionira neke zemlje članice misle da im se taj sustav nameće, a migranti žele ići u neke određene zemlje članice. To nije recept za dugoročni uspjeh ovog sustava. Zemlje članica neće podržati ovakvu vrstu premještanja sve dok se ne osiguraju vanjske granice, dok se ne stabilizira mi tok migranata i dok ne budemo počeli premještati ljude. Otvaranje granica samo po sebi može pogoršati situaciju. Govorimo o sigurnim zakonskim, putevima. Primješanje upravo to postiže. Osigurava siguran prolaz za žene i djecu na koju ste se danas e, tako jasno pozivali. Njih ćemo maknuti iz kanđi krijumčara. Previše djevojaka i žena se suočava sa zlostavljanjem. Previše maloljetnika bez pratnje danas jednostavno nestaje Možemo prihvatiti više Sirijaca, više žena, više djece, ukoliko budemo mogli kontrolirati ovu krizu, ukoliko budemo uspostavili pravedan sustav migracije. To ne znači da vam nedostaje suosjećanja, već možete, znači da prihvaćate prave izbjeglice radi stabilnosti i radi mogućnosti koje oni doista zaslužuju. Hvala vam lijepa gospodine Krkope. Sada u ime Kluba zastupnika liberala riječ ima gospođa Wikström. Hvala lijepa i hvala vam gospodine Grandi na vašem izlaganju. Vi ste preuzeli ovu dužnost u kontekstu u kojem se naš, e, naš kontinent susreće sa velikim priljevom e, migranata. Izbjeglička kriza koja je uslijedila odmah nakon financijske krize dovela je do velikih izazova te utječe na percepciju naših preuzetih obaveza da damo međunarodnu zaštitu onima koji imaju na nju pravo. U Europi često zaboravljamo da živimo sve duže i unatoč svim nevoljama. Mi smo i dalje najbogatiji kontinent eh, na planeti. U tom kontekstu jezgra globalnog sustava azila se dovodi u pitanje i to od ljudi koji bi htjeli da pravo azila bude jedna vrsta ljubaznosti koja bi se dala ili ne od strane različitih 28 različitih zemalja članica. U današnjem svijetu gdje zemlje mogu odlučiti hoće li pomoći izbjeglicama ili neće, velik broj ljudi bi ostao bez zaštite. To bi dovelo do velike tragedije. Ciničan pristup u kojem bogati zapad dovodi u pitanje primanje izbjeglica ili one zemlje koje se sakrivaju iza zidova. Možda svako toliko pošalju neki ček kako bi se pravile da brinu. To nije Evropska unija u kojoj ja želim sudjelovati. Ja sam, e, govor, ja sam e, izvjestiteljica za ovo pitanje iz kluba ALDE za reviziju Dublinske uredbe i mogu vam, gospodine visoki povjereniče, poručiti da liberali demokrati u Europu, da će se oni uvijek zalagati za pravo azila. I neki ljudi u ovoj vječnici će se praviti da je uh, ovo odabir ili prava na, ili će podupirati pravo na azil ili ljudska prava. Mi ćemo stajati uz vas i objasniti da su potrebna oba elementa kako bi ovaj sustav funkcionirao. I osim toga, UNHCR bi trebao dobivati puno veću potporu, ne samo financijsku od Europske unije. Ovo su vremena puna izazova. Međutim, moramo shvatiti da ovaj kontinent nikad nije bio u boljoj formi da bi se nosio s ovim izazovima. Možete računati na moju potporu i potporu moga kluba vašem radu i radujem se suradnji s vama kao što sam surađivala s vašim prethodnikom. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika GUE riječ sad ima gospođa Bjork. Eh, Hvala UN i UNHCR su ključ za održavanje međunarodnog zakona o azilu. I zato je važno da ste nam se danas obratili. Šteta je da niste dobili neke nove zadaće kao dio europskog e, rješenja izbjegličke krize. Međutim, koja je šira perspektiva? Da, u tijeku je globalna izbjeglička kriza, međutim, e, ona nema te dimenzije ovdje u Europi. Vi ste rekli doista inteligentne stvari, vrlo važne stvari. Naročito se moramo pozabaviti problemima žena izbjeglica. Nadam se da ćemo, e, da kasnije danas glasovati i podržati ovo jako važno izvješće. Moramo preuzeti više ljudi i to moramo učiniti na način da podijelimo odgovornost među zemljama članicama. Zatvaranje granica nije prava politika, moramo omogućiti siguran prolaz. Moramo poboljšati sustav integracija. Ja sam posjetila Kale jučer ono čemu sam svjedočila nije u skladu sa ljudskim pravima. Molim vas da posjetite Kale, da pogledate kakva je tamošnja situacija. Vi ste rekli da se moramo boriti protiv islamofobije i rasizma i tu se apsolutno slažem s vama. I na koncu ne možemo dozvoliti da Grčka postane izbjeglički kamp, moramo preuzeti zajedničku odgovornost. Gospodine Grandi način na koji Europska unija sada pregovara sa Turskom da e, ona zadrži izbjeglice ne odražava vaš prijedlog, to nimalo. Oni šalju natrag izbjeglice u istim čancima u kojima su došli. To nije u skladu sa međunarodnim zakonom o azilu. Hvala vam što ste to istaknuli, što ste skrenuli pažnju na to. Međutim, vidimo da se Evropska unija ne zalaže za pravo azila i nadam se da će vaš pritisak imati učinka. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika Zelenih riječ, riječ sada ima gospođa Harms. Poštovani visoki povjereniče, poštovani kolege, poštovane kolegice, mislim da je pljesak na kraj na kraju vašeg govora vam pokazao da nam je izuzetno drago što ste upravo danas došli ovdje k nama i što ste nama kao Europski parlament e, još jednom rekli, posjetili nas na to u kakvoj hitnoj situaciji se nalaze žene i djece u okviru te globalne izbjegličke krize. I mislim da je vrlo dobro što ste nas još jednom probudili s tim pojedinačnim primjerima, ali isto tako i s tim velikim brojkama koje pokazuju da se ovdje radi o globalnom problemu. Mi kao zastupnici Europskog parlamenta barem smo u većini još uvijek jako preplašeni zbog toga što je u EU postalo tako teško ostvariti ideju političkog azila i konvenciju i Ženeve u izbjeglicama. Mi smo suočeni s tim eu iako se EU sastoji od država članica, koje su sve nastale iz ratova, pustošenja, sukoba u protekom stoljeću. Mi smo potreseni zbog toga što je prisjećanje na ono što se događalo u vlastitim nacijama nije više toliko jako da bi primjereno djelovali u okviru ove trenutne krize. Mislim da je vaš govor stoga doista govor koji bi nas sve trebao probuditi. Ako pogledamo o čemu smo jučer raspravili sa Turskom, dakle u tim razgovorima između Europske unije i Turske, onda se tu jasno vidi da se o tome pregovara u jako malom formatu. A dakle, ono pravilo, jedan sirijac u Europsku uniju, jedan sirijac van, da izađe iz Europske unije, to je nešto što bi trebali dovesti u pitanje, baš zbog vašeg govora. Jer iako razumijemo da je potrebno postići red putem ovog sustava za preseljenje, ali nas zabrinjava ovako jednostavno rješenje kada je pri tom problem tako složen. I mislim da ste nam vi jasno dali do znanja da svi europljani zajedno zapravo još nisu shvatili prave razmjere te krize i da zbog toga još uvijek pokušaju se štititi od katastrofe i da će zbog toga najvjerojatnije dobiniti tome da će se te krize i te katastrofe u našem susjedstvu i diljem čitavog svijeta još i pogošati. Hvala vam na vašoj pažnji, malo mi je teško govoriti trenutno. Gospođo Harms, imate potpuno pravo. Dame i gospodo, zamolit vas da sjednete. Jedan trenutak, gospodine Paksase. Kolege i kolegice, molim vas da uzmite vaša mjesta. Ovo tu ne liči na raspravu, već na nogometni stadi, netom prije utakmice. To nije primjereno raspravi i stoga vas molim da sjednete. Also ich fahre mit der Debatte jedenfalls ja ću sada prekinuti ovu raspravu sve dok se kolege i kolegice nisu sjeli. Ovo uopće nema smisla. I to nije primjereno ovoj raspravi koju trenutno vodimo. Naravno, sasvim je slučajno da se tu radi prije svega o muškarcima koji još uvijek hodaju okolo. Gospodine Paksas, imate riječ. Gospodine predsjedniče, kolege, gospodine visoki povjereniče, drago mi je što ste ovdje. Nadam se da će Europa uspjeti sve razraditi i da će e, zemlje članice učiniti što mogu. Zajednice u Europi imaju posla sa posljedicama političkih e, odluka i situacija će se pogoršati ukoliko uđimo u rasprave. I nema smisla raspravljati o stvarima koje su same po sebi jasne. Pa jasno, humanitarna pomoć, pomoć izbjeglicama, ljudi koji bježe iz svojih domova zbog toga što su politički proganjani. Ali tu su i drugi koji traže bolji život u Europi. Vi, gospodine visoki povjereniče, ne trebate u svojoj kući primiti goste koje niste pozvali. Zašto bi evropski građani trebali raditi nešto drugo? Zato počnimo djelovati, kako zaštititi Europu od migranata. Moramo zaštititi svoje vanjske granice i to na učinkovitiji način. Ne pomagajući Tursku, moramo osigurati sigurnost ljudi, moramo premjestiti, preseliti te ljude. Međutim, moramo se također boriti protiv razloga za ove ratne sukobe i konflikte. Moramo pomoći onim ljudima kojima je potpora potrebna. Međutim, osim toga, moramo se boriti protiv pravih razloga za ovu situaciju. Vidjeli smo sela koja gore u raznim zemljama i kada takva sela izgore, onda pokušavamo pomoći tim ljudima koji su pobjegli. Međutim, među njima je više onih koji nikad nisu sudjelovali u tom istom sukobu. Hvala vam u ime kluba ENF zastupnik Salvini. Grazie, Hvala gospodine predsjedniče. koliko e, licemjera i licemjerja trpe žene, bilo evropljanke, bilo strankinje. Netko misli da će dovesti Tursku u Europu. A njihov premijer poručuje da je protuprirodno govoriti o ravnopravnosti spolova. A prije dvije godine njegov zamjenik rekao da žene ne, se, ne, se smiju smijati u javnosti i da je to provokacija. A netko misli da će uvesti takve ljude u Europu. Žalim takve ljude, oni koji kažu da e, žene ne se, da se ne smiju osmjehivati u javnosti i tako provocirati. Pa čemu zapravo govorimo? Sve dok Turska ne bude poštovala građanska prava, neće nikad biti dio civilizirane Europe, barem po meni. 3 milijarde dajte nezaposlenim evropljanima, a ne turskom režimu koji koristi da bi zatvorio novine i otvarao ih kada hoće kakva prava žena i izbjeglica. Pozabavimo se Italijom. Brojke, visoki povjereniče, govore da na 80 tisuća zahtjeva za političkim azilom, da je samo 5% usvojeno. 5%. Dvije trećine zahtjeva su odbijene. I govorite o ženama. U Italiji sjećanju ove godine 7000 zahtjeva za političkim azilom, žena je manje od 10%, sve su odrasli muškarci, snažni muškarci, Sirijaca manje od 30, ne vidimo sirijske žene, osim ako netko ne želi financirati islamsku invaziju ove zemlje i ovog kontinenta. I konačno jedno pitanje. Koliko koštate vi, koliko košta UNHCR koliko koštaju dužnosnici i zaposlenici, koliko od sedam milijuna, odnosno milijardi vašeg proračuna ide izbjeglicama, koliko novca služi za ljude koji spavaju u uredima i u hotelima. Solidarnost, prava solidarnost se pokazuje na terenu, a ne plaćajući ljude koji spavaju u hotelima sa pet zvjezdica. Šaljem zagrlja talijanskim ženama i evropljankama koje nemaju posao, koje su siromašne i koje se nalaze u velikim teškoćama. U ime nezavisnih članova i zastupnika riječima sada gospodin Funtulis. Dame i gospodo, gospodine visoki povjereniče, gospodine predsjedniče, stvarnost nam pokazuje da možda ne obnašate na najbolji način eh, svoju dužnost. Zasigurno postoje i drugi kolege u Ujedinjenim narodima koji su uključeni u ovo pitanje, koji nisu reagirali pred neokolonijalnim politikama zemalja koji su bombardirali pola planete. Gdje je bio UN kada je počela invazija na Ukrajinu, na pola Afrike, na Irak, na Siriju? Gdje ste bili kada velike multinacionalne kompanije, ne samo zapadnjačke, kada su iskorištavale rad milijuna ljudi u manje razvijenim zemljama kako bi izvukle maksimalni profit i korist i kako bi potaknule sve veću konzumaciju dobara? Vidjeli smo što se jučer dogodilo na sastanku na vrhu u Briselu. Stvaraju se savezništva sa zemljama kao što je Turska koja podržava krijumčare i terorizam. Morate odmah reagirati i usvojiti mjere kako biste ugasili ovu vatru koja bjesni u Siriji, kako bi se izbjeglice vratile u svoju zemlju, kako bi, se, kako bi pomogle razvoju vlastite zemlje moramo zadržati vlastiti identitet, identitet kako ne bi došlo do nekakvog međunarodnog bureta baruta. Situacija je sve teža iz dana u dan i osim odgovornosti onih koji su na vlasti, koji su pobrkali ljudska bića i vlastite odgovornosti, postoje i dodatne odgovornosti od strane onih koji su ovako oštri prema Grčkoj, nama su potrebna rješenja i to s mjesta. Međutim, stvarnost nam pokazuje da niste u stanju dati ova rješenja. Hvala vam lijepo, poštovane dame i gospodo. Poštovani visoki poveniče, UN za uzbjeglice. U parlamentarnoj demokraciji svatko ima pravo iznijeti svoj stav, pa i u ovom domu. Mislim da ova dva nisu ni pošto reprezentativne za ono što ovaj dom misli. füge hinzu herr ich füge hinzu herr füge hinzu herr hoher kommissar gospodine visoki pravniče, tome ću još i nešto dodati a to je da vam europski parlament srdačno zahvaljuje ich füge hinzu herr hoher kommissar samo trenutak, gospodine visoki poveniče. Dodaj mi da vam srdečno zahvaljujemo na izvrsnom govoru kojeg ste držali. Isto tako zahvaljujemo i vašim suradnicima. Gospodine Koburne, izvolite, javili ste se za riječ. Bitte, Herr Gospodine Koburne, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedniče. Samo bih vas htio pitati Mislio sam da kao predsjednik ovog važnog tijela biste trebali biti neutralni. Biste li trebali zauzeti, zauzimati strane sa kolegama s druge strane ove polukužne dvorane? Jeste li završili? Jeste li završili? Hvala vam lijepa. Izvolite, gospodine predsjedniče, u svo dužno poštovanje mislim da biste trebali ostati neutralni. U donjem domu bi se vaše ponašanje, dakle u jednom kadru smatralo neprimjerenim. Predsjednik donjeg doma Britskog parlamenta ne može zauzeti stranu. Hvala vam lijepa, gospodine Coburne. Visokoj povjerenik Ujedinih naroda je danas bio naš počasni gost na ovoj izvanrednoj sjednici. Ja ne želim dopustiti da se njega i njegove suradnike vrijeđa, a dok god dolazi rasizam s ove strane pokužne dvorane, ja ću se tome opirati. Na to možete računati.